Dragi kolege, e, pred nekoliko tjedana smo e, na plenarnoj e, skupštini govorili o dramatičnoj situaciji u Siriji. Sirijci su taoci igara koji prelaze